Madame la Présidente, Bien, merci, chers collègues. Nous allons... Euh, eh, hvala, dragi kolege. Počet ćemo ovu sjednicu glasanja. Prije toga, eh, dragi kolege, molim da sjednite. Eh, gospođa Komi ima riječ, molim saslušajte je. Uzmite mikrofon. Pozivam se na članak 186. Europa ne smije stati pred e, odlukom Indijskog vrhovnog suda koji je e, zatražio da talijanski maroji ostanu, dođu u Italiju, da jedan zbog zdravstvenih problema, a drugi zbog toga da vidi obitelj. Ovo je ozbiljno kršenje ljudskih prava. Barroso i Ashton su intervenirali, a sada tražimo od gospođe Mogherini da pošalje jasnu poruku. Talijanski maroji e, su Talijani, oni su građani Europske unije i oni su naši građani. Hvala gospođo. Gospodine Bašir, imate 30 sekundi da odgovor. Htio bih se obratiti domu. Svjesni se e, tragedije u Pakistanu, u Bišavaru. 500 e, ljudi su pod opsadu, 124 e, djece je umrlo, 200 je ranjeno. To je dijelo ekstremista treba zaštititi ne samo ovu naciju, nego sve nas, sve nas. Trebamo poslati poruku sučuti toj naciji. Trebamo biti partneri u borbi protiv ekstremista, talibana i drugih. To je tragedija duboke naravi. Svi se moramo okupiti, e, poslati poruku i pomoći ovom narodu u borbi protiv ekstremista. Hvala. Hvala. E, gospođa Skinelli, posljednja govornica. Izvolite uzeti mikrofon. U nome talijanskih parlamentaraca iz kluba zastupnika Ujedinjene ljevice Molim vas da damo svoju, svoje mišljenje o nečemu što se dogodilo 15. prosinca, vrlo ozbiljnoj e, stvari. Jedan vrlo poznati talijanski novinar, bivši e, zastupnik ovog parlamenta, gospodin Keza, je uhićen u Talinu, u Estoniji, kada je odlazio na jednu javnu konferenciju na koju je bio pozvan. Pušten je poslan natrag u Italiju e, kao persona non grata. Tema konferencije bila je e, Rusija je naš neprijatelj. Upitnik. Smatram da je ovo vrlo ozbiljan događaj jer se u jednoj europskoj državi javnoj osobi zabranjuje da govori na konferenciji. Hvala, predlažem eh, da odmah eh, pređemo na glasanje o ombudsmanu, eh, članak 210 u sklatnu sa člankom 219 imat ćemo tajno glasanje, a za izbor trebamo imati većinu glasova. U, Sus, suzdržani glasovi se ne računaju glasove za. E, imate e, plavo svjetlo će se upaliti na početak glasovanja. 219 e, stavak 6 trebamo najmanje prisutnost polovice zastupnika i, počet ćemo sa testom glasanja da vidimo koliko nas je prisutno. Molim da glasate za, protiv ili suzdržan. E, test glasanja je otvoreno. Da li su svi glasali? Zatvaram glasovanje. Evo rezultata. To je test glasanje, pokusno glasanje. Imamo 690 e, zastupnika i zastupnica. Imamo glasanje za pravobranitelja, pravobraniteljicu. Slušam vas, gospodine. E, e, imamo dvije mašine za glasanje umjesto jedne. Nema problema. To ćemo popraviti. Eh, idemo na glasanje o pravobranitelju, pravobraniteljici. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasanje. 669 za, 66 protiv, 40 suzdržanih. Gospođa O'Reilly je dobila većinu glasova. Ona je izabrana za e, pravobraniteljicu Evropske unije. E, to je u skladu sa člankom 219 ugovora. Hvala i bravo. Sada e, glasamo o izvještajima e, gospodin Lavija e, znanstveno razmatranje pitanja koje se odnose na hranu. Glasanje otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvojen je izvještaj. Bravo, gospodin Lavija. Preporuka gospođe Ajuzo E, konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada idemo e, preporuci gospodina Buzeka sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu s Marokom. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Velikom većinom. Idemo na sljedeće. E, preporuka gospodina Buzeka Obnova sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije s Ukrajinom. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada je pred, preporuka gospodina Lamsvrfa sudjelovanje Hrvatske u europskom gospodarskom prostoru. E, Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, izvještaj gospođe Mihajlove, porez octroi de mer u najudeljenijim francuskim regijama. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? E, Zatvaram glasanje. Usvojili smo izvještaj. Sada idemo e, izvještaj gospodina e, Viotija, mobilizacije Europskog fonda za prilagodbu globalizacije, zahtjev EGF i tako dalje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. E, izvještaj gospodina Olbrihta, mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji zahtjev e, Fiat. Mm, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno također. Idemo dalje na izvještaj gospodine Vana mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji zahtjev EGF, Odisejs, Focus. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tako i ovaj izvještaj smo usvojili. Idemo na izvještaj gospodina Zanija mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, zahtjev Air France. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I ovaj izvještaj je usvojen. E, I zaključujemo sa izvještajem gospodina Gvaltierija imenovanje članova jedinstvenog sanacijskog odbora. E, to je opet tajno glasanje i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojili smo izvještaj. Zahvaljujem kolege i kolegice.